dobry u państwu możemy chyba dragi kolege možemo započeti s radom želim vam svima dobar dan prva točka dnevnog reda dakle ne vidim nikakve primjedbe što se tiče jezičnog režima imamo 15, 15 e, jezika tajništvo vam je dostavilo obavijesti o uredbi iz 2018. 848 parlamenta i vijeća, a koji se tiče označavanja proizvoda iz uredbe 2007. Kolege koji su analizirali ovaj dokument obavijestili su nas da je ovaj tekst eh, analiziran u suradnji sa vijećem i komisijom, a ispravka tiče se članka 54. na stranici 54. i tu se radi o ispravci tehničke prirode. Sukladno pravilu 231. ova ispravka treba biti usvojena na plenarnom zasjedanju nakon razmatranja nadležnih odbora. Ukoliko ne bude prigovora prije kraja javnog dijela rasprave, dakle prije nego pređemo na točku osmu iz zatvornih vrata, dakle smatram da ukoliko ne bude prigovora možemo smatrati ispravku jednoglasno usvojenom od strane našeg odbora. A sada možemo preći na glasanje. Dakle, transparentnost i održivost ocjene rizika u prehrambenom lancu. Zastupnik Andriju, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo dvije stvari prije nego započnemo s glasanjem i hvala vam na riječi. Dakle, kao prvo, još uvijek nemam glasačku karticu, ali doći će svaki čas. A drugo, želim povući amandman vlastiti amandman 119. iz ovog izvješća. Dakle, predlažem da to spomenete prije samoglasanja o tom amandmanu. Može? Dogovoreno. Dakle, možemo započeti s glasanjem o transparentnosti, održivosti, ocjene rizika. Tu se radi o tekstu. okvirnom tekstu. Želim dobar dan gospođi Kadenbach. Izvolite, imate riječ. Ja, ein herzliches Hvala lijepo. Ja sam uvjerena da je ovdje u pitanju vrlo važna izmjena. Naime, povećanje transparentnosti u postupku davanja odobrenja. S obzirom da imamo vrlo gusti raspored, predlažem da odmah idemo na glasanje. Mikrofon isključen. Prepraszam. Przechodzimy do głosowania. Zaczynamy od kompromisu A.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 Sada prelazimo na amandman deseti. To je izvijesti amandman za. Usvaja se. Broj 11. za. Usvaja se. treći za. Protiv. odbija se. 105. za. Protiv. Molim provjeru. Otvaram glasanje o amandmanu 105. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 104. Tko je za? 106. Za. Protiv. Odbija se. 12. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Amandmana 12. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada glasamo o sedmi tko je za? Protiv? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se dakle. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Odbija se. 13. Izvjesteljev. Tko je za? Usvaja se. 14. Za? Protiv? Usvaja se. 15. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis B. Otvaram glasanje kompromisa B. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 111. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Usvaja se. Amandman 117. Sada glasamo kompromis C. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. ispričam se, došlo je zabune. Dakle, glasamo kompromis C. Otvaram elektroničko glasanje, kompromis C. Glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 18. Tko je za? Usvaja se. 19. za. Protiv. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 119 gospodin Andriju je povukao, prelazimo sada na 120. Za, protiv, odbija se. 121. Tko je za, protiv, odbija se. 122. Tko je za, usvaja se. 123. Za, protiv, odbija se. 124. Tko je za, protiv, odbija se. 125. Tko je za, usvaja se. Kompromis D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijam. Odbija se. Amandman 126. Tko je za? Protiv. Odbija se 127. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Provjeramo. 127. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 128. Tko je za? Protiv? Odbija se. 129. Tko je za? Protiv? Molim provjeru 129. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 30, Tko je za? Usvaja se. 20. Tko je za? Protiv? Usvojili smo 130. Dakle, prelazimo 32. Ne glasamo amandman 20. Tko je za? Amandman 32, Tko je za? Protiv? Odbija se. 131. Za. Usvaja se. 133. Tko je za? Protiv. Odbija se. 134. Za. Usvaja se. Taj amandman je otpao jer je 130 otpao, ispričavam se zbog zabune. Dakle, nismo uopće trebali glasati jer je otpao nakon usvajanja 130. Dakle, prelazimo na kompromis E. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Odbija se. 137. i 138. Za, protiv. Molim provjeru. 137. 138. Dakle, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 137. i 8 su bili predmetom glasanja. Rekoh da su usvojeni. me se tak pa, <laughs> Kažete da je usvojeno. Dakle, broj 23. amandman. Izvjestitelj tko je za? sve se 24 za, protiv. Odbija se. Amandman 139. Tko je za? Protiv. Odbija se. 140 za. Protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis F. Otvaram glasanje za kompromis F. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis G. Otvaram glasanje.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 Kompromis H. Dakle, glasam, e, otvaram, zatvaramo glasanje. Ok. E, w takim razie przechodzimy do e, poprawki. Prelazimo na amandman 27. Tko je za? Usvaja se. 157. Za? protiv, odbija se. 28. Tko je za, protiv? Molim provjeru. Mano 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 158. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 158. Zatvaram glasanje. Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? Odbija se. 159. za, protiv, odbija se. Amandman 160. za, usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 161. Ko je za, protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se s jednim glasom razlike. 162. Tko je za? protiv. Glasit ćemo i to. Molim provjera 162. amandmana. Vjerojatno se odbija. Zatvaram glasanje. Odbija se. Popravka 31. To je... Amandman 31. Za protiv, odbio se. 163. Tko je za? Protiv? Odbija se. 164. Tko je za? Usvaja se. 165. Tko je za? Usvaja se. Provjerit ćemo to 165. Tko je za? Otvaramo glasanje. Otvaramo elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 166. Tko je za? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Usvaja se. Kompromis. I. Amandman 32. je usvojen. Prelazimo na kompromis i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stotno šestdeset osam amandman. Stotno tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Odbija se. Molim provjeru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 Da, rekao sam 34. Dakle, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 171. amandman. Tko je za? Usvaja se. 172. i 173. Tko je za? Usvaja se. Kompromis G. E, Kompromis J. Zatvaram glasanje. Usvaja se 177. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Odbija se. 37. Tko je za? Protiv? Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Odbija se. 178. Tko je za? Protiv? Odbija se. 40. Tko je za? Protiv? Odbija se. 179. Tko je za? Protiv? Odbija se. Molim provjeru. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 41. Tko je za? Za, protiv. Usvaja se. 180. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se jednim glasom razlike. Amandman 42. Tko je za? Usvaja se. 181. Tko je za? Usvaja se. 182. Tko je za? Usvaja se. 182. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Amandman 182. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 183. Tko je za? Usvaja se. 188. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Mislim da je usvojeno. Provjerimo. Zatvaram glasanje u se. 189. Tko je za? Ka 191. Čemu, prepraszam 191. Ispričavam se. Moja greška. Dakle, 191. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman K. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromisni amandman je usvojen. A sada amandman zastupnika Trabele i ostalih. Tko je za? Protiv? Odbija se. 194. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 194. dakle. 193. Aha. Dobro. Provjerit ćemo još jednom. 193. Zastupnika Tarabele. Zatvaram glasanje. Odbio se. 194. Tko je za? Protiv? Odbija se, no provjerimo. otvaramo elektroničko glasanje. Bolje provjeriti. Zatvaram glasanje. Da, razlika nije velika. Prelazimo na 195. Tko je za? Protiv? Odbija se. 196. i 197. Tko je za? Protiv? Odbija se. 198. Tko je za? Protiv? Odbija se. Stotno Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 200. Tko je za? Protiv? Odbija se. 201. Tko je za? Protiv? Odbija se. drugi, Tko je za? Protiv? Odbija se. 203. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Zamekam glasovanje. Otvaramo elektroničko glasanje. Šijet jednim glasom. po, popravka... Usvaja se s jednim glasom razlike. 204. Tko je za? Protiv? Odbija se. Popravka 205. 205. 205. Tko je za? Protiv? Otvaram elektroničko glasanje. Glasamo amandman 205. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 206. Tko je za? Protiv? Odbija se. 207. Tko je za? protiv, usvaja se. 208. tko je za, protiv, odbija se. 209. tko je za, protiv, molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 210. Tko je za? Protiv? Odbija se. 211. Zastupnika Dantan. Tko je za? Usvaja se. 212. Usvaja se. Prelazimo na 213. I 214. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Glasamo amandmane 213 i 214. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeni. 215. Tko je za? Protiv? Istu većinu imamo. Usvaja se. 216. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. 217. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 218. Tko je za? Protiv? Odbija se. 219. Tko je za? Protiv? Odbija se. 220. Tko je za? Protiv? Odbija se. 221. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 222. Tko je za? Usvaja se. 223. Tko je za? Usvaja se. 224. za. Usvaja se. 225. Tko je za? Usvaja se. 226. Tko je za? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman prvi izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? A, ispričavam se. Kompromis L. Kompromisni amandman L. Zatvaram glasanje. Kompromisni amandman je usvojen. Prelazimo na amandman treći. Tko je za? Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Odbija se. 59. Tko je za? Protiv? moj provjeru. Amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Odbija se. 61. Tko je za? Usvaja se. 62. Tko je za? Protiv? Odbija se. 63. Tko je za? Protiv? Odbija se. 64. Tko je za? Protiv? Odbija se. 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. 66. Tko je za? Usvaja se. 67. Tko je za? Protiv. Odbija se. 68. Tko je za? Protiv. Odbija se. 69. Tko je za? Usvaja se. Amandman 70. i 71. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 72. Tko je za? Ne. Ne, ispričavam se. 74. Amandman 74. za. Usvaja se. 73. Tko je za, protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman Dakle, ne. Amandman 80. Tko je za? Ponavljam. Amandman 80. Zastupnika Tarabele. Tko je za? Protiv? Odbija se. 81. Tko je za? Protiv? Odbija se. Molim provjeru. Amandman 81. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 82. Tko je za? Protiv? Odbija se. 83. Tko je za? protiv. Molim provjeru 83. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 84. tko je za? Usvaja se. 85. tko je za? Usvaja se. 87. tko je za? Protiv? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Odbija se. A, molim provjeru. Dakle, amandman 86. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uz jedan glas razlike. 1. Popravka 7. To je... Prelazimo na amandman sedmi. Tko je za? Usvaja se. 90 za. Protiv. Odbija se. 91. Tko je za? Usvaja se. Amandman 92. Usvaja se 93. Tko je za? Usvaja se. 94. Tko je za? Usvaja se. 95. Tko je za? Usvaja se. 8. Za? Protiv? Molim provjeru. Jer nisam baš siguran. Zatvaram glasanje. Odbija se. 96. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Sada glasamo. Cijelokupni dokument, dakle izmijenjeni dokument. Evo samo trenutak, molim vas. Dobro, spremni smo, glasamo. Otvaramo glasanje izmijenjenog dokumenta. Otvaramo elektroničko glasanje, zatvaram glasanje.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 što smo mi htjeli postići, to nismo postigli i upravo želim zato da se moje ime povuče sa ovog izvješća. Dakle, odbijeno je izvješće. I sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi obzora Europa, okvirnog programa za istraživanje i inovacije, te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata. Izvjestiteljica je gospođa Elsika Katainen. Sada ćemo glasovati o dva nacrta mišljenja, dakle to su točke četvrta i peta dnevnog reda. Ali prije toga dajmo riječ izvjestiteljici. Je li izvjestiteljica ovdje? Jest. Izvolite, dajem vam riječ. Gospodine predsjedavajući, ja sam tu doista, mislim da je ovo jako dobar trenutak da svi skupa naglasimo što ovih 10 milijardi eura znači e, u okviru europskog obzora. Ja sam vrlo zadovoljna s našom suradnjom na ova dva mišljenja i mislim da naš odbor može poslati vrlo jasnu i jednoznačnu poruku koliko nam smatramo važnim. I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 Uloga poljoprivrede je vrlo bitna u budućem programu. Želimo zahvaliti izvjestiteljici, a sada idemo na glasovanje. Amandman 23. Tko je za, tko je protiv, odbija se. Kompromis prvi. Otvaram glasovanje e, o kompromisu prvom. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 26. Tu imamo malu izmjenu. Dakle, 26. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Dvadeset šest. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Dvadeset sedmi. Tko je za? Usvaja se. Dvadeset osmi. Tko je za? Usvaja se. Dvadeset deveti. Tko je za? Usvaja se. 30. Tko je za? Usvaja se. Kompromis drugi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 31. 33. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 34. Tko je za? Usvaja se. 35. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis treći. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Idemo na amandman 38. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 39. Za, protiv, odbija se. 40 za, protiv, odbija se. 41 za, protiv, odbija se. 42 za, usvaja se. 43 tko je za, protiv, odbija se. 44 tko je za, usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na amandman 48. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 49. Za? Usvaja se. 50. Želimo da gospođa McIntyre dajemo joj riječ. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Amandman kako je izvorno podnesen, e, tu je bila riječ o povezanim zemljama koje bi trebale moći koordinirati i e, sudjelovati u programu. E, tako je to u okviru sadašnjeg obzora 2020. Međutim, mi smatramo da to moraju biti pravni subjekti iz povezanih zemalja. Dakle, to je amandman koji smo mi podnijeli. i Ja vjerujem da izvjestiteljica podržava taj amandman i na tome sam i zahvalna. Hvala vam. Evo sad možemo glasovati o tom amandmanu. Amandman 50. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Nešto nije bilo jasno. Trebamo li ponovno glasovati? ili ćemo elektronsko glasovanje otvoriti? 51. amandman. Izvolite. Možemo li provjeriti ovo? Jer čini mi se da je bilo dosta zabune vezano za 50. amandman. Možete li ponovno objasniti, molim vas? Otvaram glasovanje. Amandman 50. Dakle, glasujemo o amandmanu 50. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 51. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 52. Tko je za? Protiv? Odbija se. 53. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 54. Tko je za? Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv. Odbija se. 56. Tko je za? Protiv. Odbija se. 57. Za. Protiv. Odbija se. 58. Za. Protiv. Odbija se. 59. Za. Protiv. Odbija se. 60. za, protiv, odbija se. 61. za, protiv, odbija se. 62. za, protiv, odbija se. 63. za, protiv, odbija se. 64. za, protiv, odbija se. 65. za, usvaja se. 66. za, protiv, provjera. Provjeravamo 66. Otvoreno je glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amanon 67. Za, protiv, odbija se. 68. Za, usvaja se. 69. Za, protiv, odbija se. 70. Za, protiv, odbija se. 71. Ne glasujemo. Dakle, idemo na uvodne izjave. Amandman treći. Gospođa McIntyre, e, dakle za, usvaja se. Četvrti, za, protiv, odbija se. Peti, za, usvaja se. Šesti, za, usvaja se. Sedmi, tko je za, Usvaja se. Osmi za. Protiv. Provjera. Provjeravamo osmi amandman. Sedmi. Sedmi amandman. Glasujemo o sedmom. O sedmom glasujemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Osmi. Tko je za? Protiv? Odbija se. Deveti. Za? Usvaja se. Deseti. Tko je za? Usvaja se. Jedanesti. Za? Protiv? Odbija se. Dvanesti. Za? Usvaja se. Trinesti. Za? protiv, provjera. Provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Evo, to je demokracija. Idemo na kompromis peti. Izvolite, gospodine Agnju. Glasovao sam za vas, predsjedatelju. Nekad smo na istoj strani. Puno vam hvala. Kad dođem u vašu zemlju, kad vas posjetim tamo, onda ću vam vas častiti kavom. Idemo na kompromis. Peti, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 17 za, protiv, odbija se. 18 za, protiv, odbija se. 19 i za, protiv, odbija se. 20 za, protiv, odbija se. 21. za, protiv, odbija se. 22. Provjeravamo. Provjeravamo 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Hvala. 22. za. 22. za protiv, odbija se. Sad imamo poimenično glasovanje o cijelom nacrtu mišljenja kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peta točka na dnevnom redu već je obrađena. Dakle, gospođa Katajnen je već nešto rekla o tome. Želite li još nešto dodati vezano za točku petu dnevnog reda? Izvolite. Htjela bih se zahvaliti odboru. Ja nisam drugo niti očekivala od ovog odbora, ovo je najbolje moguće kako je uopće moglo ispasti. Bardzo dziękujemy. Hvala vam. Sada prelazimo na drugo mišljenje. Tko je za amandman 61. za? Usvaja se. 62. za? Usvaja se. 63. za? Usvaja se. 64. za? Protiv? Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 65. se ne glasa. Idemo na 66. za. Usvaja se. 67. Isto tako. 68. Tko je za? Usvaja se. 69. Provjera. 68. provjeravamo. Provjeravamo 68. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvaja se. 69. Tko je za? Usvaja se. 70. Za? Usvaja se. Kompromis prvi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 76. amandman za. 77. 78. Tko je za? Protiv? Odbija se. 79. za. Usvaja se. 80. za protiv, odbija se 81. za, protiv, odbija se 82. za, protiv, odbija se. Provjera. 82. Provjeravamo. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Des bi možda predložio drugačije, ali idemo na 83. amandman. 83. tko je za, tko je protiv, odbija se. 84. za, protiv, odbija se. 85. za, usvaja se. 87 za, usvaja se. Osamdeset 89. 89. Za, protiv, odbija se. 90. za, usvaja se. 91. za, usvaja se. 92. za, usvaja se. Devedeset 93. za, Protiv? Odbija se. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 94. 94. za, protiv, odbija se. 95. za, usvaja se. 96. za, usvaja se. 97. za, usvaja se. Drugi se ne razmatraju. Idemo na stoti. Za, usvaja se. 101. za, protiv, provjera. Provjera 101. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 102. Tko je za? Protiv? Odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Odbija se. 104. Usvaja se. 105. Tko je za? Usvaja se. 106. Tko je za? Protiv? Odbija se. 107. Tko je za? Provjera. Provjera 106. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 107. Tko je za? Usvaja se. 108. Tko je za? Usvaja se. Amandman prvi. Tko je za? uzvaja se. Kompromis drugi. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis treći. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis četvrti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis peti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 129. Tko je za, tko je protiv, odbija se. Šest. Provjera. 129. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Usvaja se. 130. Za, protiv, provjera. Provjeravamo 130. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Amandman sedmi. Tko je za? Usvaja se. 131. Za. Usvaja se. Amandman osmi. Za. Usvaja se. Kompromis šesti. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Sto trideset šest amandman tko je za? Usvaja se. Deseti za. Usvaja se. Jedanesti za. Usvaja se. Kompromis sedmi glasovanje otvoreno. Zatvaram. Amandman 140. Tko je za? Protiv? Gospodin Kaputo. Zadatak koordinatora je da dignete ruku. Tko je za 140. amandman? Protiv? Odbija se. 13. Za. Usvaja se. 141. Tko je za? Usvaja se. 14. Za. Usvaja se. 142. Za. Usvaja se. 15. Za. Usvoja se. 143. Usvaja se. 144. Tko je za? Protiv? Provjera. Provjeravamo 144. amandman. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvaja se. 16. za. Usvaja se. 17. za. Usvaja se. 145. za. Protiv. Odbija se. Kompromis osmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 151. amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 152. za? Usvaja se. Kompromis deveti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 158. Za. Protiv. Odbija se. 19. Za. Usvaja se. 161. Tko je za? Usvaja se. Provjera. 161. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 162. Za, protiv, odbija se. 163. Za, usvaja se. 20. Usvaja se. 21. Za. Usvaja se. 21. moramo provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram. Zatvaram glasovanje. Jedna kartica SID treba biti povučena prije zaključenja glasanja. Imamo jednog glasača iz reda SID previše. Sad je u redu. It's okay, I need to go to Libe to vote, so okay. replace me. Pani przewodnicząca Zonana idzie do głosowania do Libe Kolegica će glasovati u Libeu, pa će biti sve u redu. Hvala vam. Zatvoreno je glasovanje i usvaja se. Zamolila bih e, zastupnike koji su naprijed da lijepo, e, s lijeve strane da lijepo dignu ruke. Deseti kompromis. Zatvaram glasovanje. Kompromis A. Kompromis 10. Usvaja se. 168. za, protiv, odbija se. 23. za, protiv, provjera. 23. otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 169. za, usvaja se. 24. za, usvaja se. 170. za, protiv, odbija se. 171. za, protiv, provjera. Zatvaram. Odbija Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 176. Gospodin Kaputo, tko je za? Usvaja se. Usvaja se. Sad idemo na 178. Gospodin Agnew. Možda je do prijevoda ali na popisu piše da smo trebali ići na 174. A vi ste e, otvorili glasovanje za 176. amandman. Kompromis 11. I ne, vi ste potpuno u pravu. Vi ste u pravu, mi se ispričavamo, tajništvo se ispričava. Ja sam slijedio upute, a tajništvo se ispričava. Hvala vam što ste nas podsjetili sad na ovo, što ste ispravili pogrešku. Evo, u budućnosti ćemo bolje to raditi. Znači, 174. Tko je za, protiv? Odbija se. 176. Sada, tko je za? Usvaja se.

Odbija se. 186. za protiv. Odbija se. 187. za protiv. Odbija se. 188. za protiv. Provjera. Provjeravamo 188. Upravo zato provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dvadeset šesti za, usvaja se. 189. za. dvadeset 26. se usvaja, sto osamdeset 189. za, usvaja se. Dvadeset 27. za, usvaja se. 190. za, usvaja se. 28. za, usvaja se. 29. za, usvaja se. 191. za, usvaja se. 30. za, protiv, odbija se. 31. za, protiv, odbija se. 192. za, usvaja se. 32. za, protiv, odbija se. Kompromis 12. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 198. za usvaja se. 199. za protiv odbija se. 200 za, protiv, odbija se. 34. za, usvaja se. 201. za, protiv, odbija se. 202. za, protiv, odbija se. 35. za, usvaja se. 36. za, usvaja se. 203. za, protiv, odbija se. 204. za, usvaja se. 37. za, usvaja se. 206. za, usvaja se. 38. za, usvaja se. 207. za, usvaja se. 208. za, protiv, odbija se. 209. za, protiv, odbija se. Kompromis 13. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 213. Za, protiv, odbija se. 40. Za, protiv, usvaja se. 214. Usvaja se. 215. Za, protiv, odbija se. 41. Za, usvaja se. 216. za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 217. za, usvaja se. 42. za, usvaja se. 43. za, usvaja se. 44. 217. usvaja se. 45. za usvaja se. 219. za usvaja se. 46. za usvaja se. 220. za usvaja se. 47. za usvaja se. 221. za protiv odbija se. 222. usvaja se. 223. za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. 223. je u pitanju. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 224. za, protiv, odbija se. 48. za, protiv, odbija se. 49. usvaja se. 50. za, protiv, odbija se. 51. za, protiv, provjera. Provjeravamo 51. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 14. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na 59. 59. amandman gospodina Bude za usvaja se 60. za usvaja se. Sada ćemo glasovati o mišljenju kako je izmijenjeno pojmenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala lijepa. Bili volio izvjestitelj e, nešto reći? Ne. To znači da možemo zahvaliti Katajnen. Hvala na ovim dvama vrlo važnim mišljenjima, a sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Okay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 Te carinske kvote koje se po rasporedu VTO-a dodjeljuju, riječ je naravno što se s tim događa, s tom raspodjelom, nakon povlačenja Britanije iz Unije. Gospodin Karti, vi ste izvjestitelj. Evo imate riječ, ako želite. Što kraće što mogu. Puno hvala svim sjenama na suradnji i angažmanu, posebno i svim našim članovima ureda, zaposlenicima, koji su kao i obično odradili e, Eileen Scarland u mom vlastitom uredu kao i tajništvu i svim ostalim kolegama i asistentima, zaposlenicima, svima hvala na pripremi ovog dosjea Ovaj, dosje, ovaj dosje bi većina nas volila da se s tim nismo morali opće baviti, ali šta možemo. Koliko ja znam, ovo je zapravo prvo mišljenje o jednom našeg odbora o datu u vezu i općenito nečem u vezi Brexita. I mislim da smo vrlo jasno rekli da želimo podupirati e, sve naše poljoprivrednike u onoj mjeri u kojoj to bude moguće. I stoga mislim da je jako bitno da što je prije brže možemo usvojimo ovo, ovo mišljenje. A kao što znamo, to je dosta tehnički dosje, međutim ima i političku dimenziju koja je nevjerojatno važna. Stoga mislim da trebamo požuriti da bi stigli to na e, još zadnje i plenarnoj i usvojiti. I puno hvala da kažem svima na angažmanu i na amandmanima koje su podnijeli. Hvala lijepo na ovom komentaru, gospodine Karti. Ovo je stvarno jako, jako važno. Ali krenemo sad sa amandmanom 25 za, protiv, usvojen. Zatim od samog izvjestitelja za mišljenje, amandman 6 za, protiv, Provjerit ćemo elektronski. Izvolite. Završeno. Odbija se. 26. Za? Ko je za 26. amandman? Protiv? Usvaja se. Provjerit ćemo. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Dobro, sad idemo na amandman 27. Ko je za? Protiv? Odbija se. 28 za. Usvaja se. 29 identična situacija. Dakle, glasamo za 26 za, usvaja se. Sada 30. od gospođe Žane, usvaja se. Amandman 8 za, usvaja se. 9 za, usvaja se. Kompromis 1, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Sada 13. Tko je za amandman 13. Usvaja se. 14. Otpada. Odlično. Onda 15. Od e, Tarabela i Nekova. Usvaja se i to, ako što vidim. Zatim, amantman 2, drugi za usvaja se. 16. tko je za, usvaja se. 17. tko je za, usvaja se. Amandman treći, tko je za? Protiv? To moramo provjeriti elektronskim putem. Otvoreno glasanje o amandmanu trećem. Zatvoreno. odbija se za jedan glas razlike. Sada kompromis treći, ne? Ne, ne, prvo 19, prvo 19, oprostite, kaže predsjedavajući. Dakle, amandman 19 za, protiv. To moramo provjeriti. Glasanje je otvoreno u amandmanu 19. Zatvoreno. usvaja A sada kompromis drugi. Glasanje otvoreno. Kompromis drugi. Glasanje otvoreno. Izvolite. Zatvoreno. Odbija se. Dvadeset otpada. Prelazimo na amandman četvrti za, protiv. Dakle, četvrti. to je to sad amandman 20. ili 24 povučen. Zato sad glasamo o amandmanu 20. Vi ste u pravu. Amandman 20. Tko je za? Idemo to elektronskim putem provjeriti. Amandman 20. Evo, gotovo glasanje. Odbija se ponovno jedan glas razlike. A sada amandman 4. Tko je za? Glasanje otvoreno o amandmanu četvrtom. Elektronično glasanje otvoreno, zatvoreno. Odbija se. Opet s jednim glasom razlike. Sada treći kompromis, otvoreno glasanje. Završeno, zatvoreno. Usvaja se. 23. od gospodina Dantana za. Hvala, usvaja se. A sada u cjelovito mišljenje, otvoreno glasanje, zatvoreno. Usvaja se. Gospodin izvjestitelj za mišljenje. Ili imate još nešto što biste nam rekli? Dobro. Onda je sve kazano i sada svima zahvaljujem. Svim izvjestiteljima za mišljenje, svim sjenama, svim suradnicima, svima koji su radili na ovom našem tajništvu, gospođi McGinnis. Evo, gospođo McGinnis. ja sam se samo htjela ispričati što nisam mogla biti nazočna na cijelom glasanju. Ali moram reći, to je bilo sastanak predsjedništva i moram reći da je to vrlo često. Da nam to tako zakažu i onda se to recimo totalno preklapa sa nekim bitnim stvarima, i, a međutim Frank je bio moja zamjena na glasanje. Hvala svima i sve u redu. Mi to naravno razumijemo, gospođo predsjednice. Hvala vam na vašoj obavijesti, ali to je nama potpuno jasno sve. Mi smo dobili vašu informaciju i to u tajništvu, to naravno da je sve jasno i da to razumijemo imate puno, puno odgovornosti budući da ste između ostalog i potpredsjednica parlamenta. A time prelazimo onda na točku sedmu našeg dnevnog reda. Riječ je o ispravku. Ispravku vezanom s uredbom e, o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda. E, I već sam na početku rekao da se moramo s time složiti. To je jedan ispravak kojeg su vijeće i komisija izradili. ako, s obzirom, rekao sam već na početku, ako do kraja sastanka ne bude nikakvih prigovora, onda polazimo od toga da je taj ispravak usvojen. Dakle, ja vam zahvaljujem i time smo zaključili i tu točku dnevnog reda. Smatramo da je ispravak usvojen. Tako.